na preporuku odbora Ekon da se, da se ne daju prigovori na e, delegiranu uredbu komisije od 8.10.2014. godine o privremenom sustavu e, rata za, za doprinose za administrativne troškove jedinstvenog sanacijskog e, odbora tijekom privremenog razdoblja Stoga će se o toj preporuci glasovati u četvrtak, a do srijede u četiri popodne e, će se odlučivati o glasovanju po dijelom, odvojenom glasovanju i poimeničnom glasovanju. E, sada predajem riječ gospođi Jimenez Beserel, imate minutu i pol. Gracias. Hvala vam gospođo predsjednice. Otkako sam došla u ovaj parlament, zaštita žrtava je bio moj prioritet i zauvijek ću se time boviti, baviti. Žene žrtve nasilja od nas traže da govorimo